E, članku 24. poslovnika. Redoslijed izbora je sljedeći. Najprije moramo izabrati predsjednika, a zatim četiri potpredsjednika koje ćemo birati jednog za drugim. Sada prelazimo na drugu točku dnevnog reda, odnosno sada ćemo izabrati novog predsjednika. Obavijestili su me da zamjenici koji će sudjelovati u e, izboru su sljedeći. Gospodin Fides će e, zamijeniti gospodina Cvera, gospodin Winkler, gospodina Tutije, gospodin Maragaj zamijenit će gospođu Evans. Htjela bih e, upozoriti e, političke skupine da ukoliko e, dolazi do bilo kakve izmjene oni moraju predsjedatelja o tome obavijestiti prije nego što se izbor odnosno glasovanje pokrene. Gospodin Kazudevski. Morate uključiti mikrofon. Ja sam zamjenik gospodina Lijusa. Hvala lijepo. Želi li netko još nešto e, dodati? Ako to nije slučaj, onda ćemo onda ćemo prije svega ustanoviti e, da imamo kvorum. Manje više svi su članovi prisutni. A sada e, vas pozivam da e, iskažete nominaciju za predsjednika kandidaturu mi predlažemo Vjeo Kostu za predsjednika. Hvala lijepo. Obavijestili su me da kandidatkinja gospođa Silvija Kosta jest punopravni član odbora za kulturu i obrazovanje. Njezin klub zastupnika je podupire i ispunila je izjavu o financijskim interesima. A sada moram pitati kandidatkinju pristaje li obnašati ovu dužnost? Da, pristajem. Hvala lijepo. Budući da smo imali samo jednu kandidaturu, predlažem da gospođu Silviju Kostu proglasimo pobjednicom aklamacijom. Draga Silvija, čestitam i pozivam vas da nam se pridružite i da preuzmete mjesto predsjedateljice, odnosno predsjednice.

Bit ću brza. Dopustite mi da vam zahvalim na potpori. Učinit ću sve što mogu da zajamčim dostojanstvo ovog odbora, ali također i da osiguram doprinos sviju našem radu. Vjerujem da su kultura i obrazovanje zajedno sa europskim politikama korijen zapravo tih novih politika one su također platforma novog, novih europskih politika zahvaljujem također prevoditeljima na njihovom dragocjenom radu a sada ćemo nastaviti sa izborom potpredsjednika nastavit ću na talijanskom jeziku ako je slučajno došlo do izmjena u odnosu na izbor e, potpredsjednika. Molim vas se danas odmah obavijestite. Dakle, nema nikakvih izmjena. Jako dobro. Dakle, tu je gospodin Winkler. E, gospodin Winkler mijenja gospodina Totija. Zatim gospodina, gospodin Marga mijenja gospodina Evansa, gospodin Fizas mijenja gospodina Zvera, gospodin Kadenski mijenja gospodina Levera. Je li to točno? E, jako dobro, znači, znači možemo nastaviti. Moramo E, provjeriti e, prisutnost kvoruma. Kvorum imamo i sada pozivam klubove zastupnika da e, istaknu svoje kandidate za mjesto potpredsjednika. U prvom redu bih vam htjela čestitati na izboru. Nadamo se da ćemo imati vrlo dobru suradnju s vama kao i posljednjih pet godina. U ime našeg kluba predložila bih gospođu Andreju Bokšpor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 Eh, al ehm, numero... Eh, Nastavljamo. Postupak je isti. Koje su eh, kandidature za mjesto potpredsjednika? Molim vas, izvolite. Hvala lijepo. U ime svih klubova zastupnika ja bih predložila gospodina Mirča Djakonova, bivšeg ministra kulture Rumunjske i smatramo da bi on bio najbolji kandidat za mjesto drugog potpredsjednika iz liberala. Hvala lijepo. Predlažem Obavijestili su me da je E, gospodin Dijakonu, član odbora kultura i obrazovanje, da ga je predložio klub zastupnika e, i da je ispunio svoju izjavu o financijskim interesima. Dakle, pozivam gospodina Dijakonua i molim vas da nam kažete pristajete li obnašati ovu dužnost. Dobro. Budući da imamo samo jednog kandidata, predlažem da gospodina Djakonua na mjesto drugog potpredsjednika izaberemo aklamacijom. I molim vas da nam se pridružite ovdje. E, a Sada krećemo na izbor trećeg potpredsjednika ili potpredsjednice. Dakle, molim vas e, kandidaturu. Hvala lijepo. Gospođo predsjednice, ja predlažem kao kandidatkinju e, gospođu Helgu Trupel kao treću potpredsjednicu. Hvala lijepo. E, gospođo Trupel, vi se slažete? Slažem se. Dobro. Kandidatkinja e, gospođa Trupel je članica e, odbora kulture i obrazovanje, predložio je klub zastupnika i ispunila je izjavu o financijskim interesima. Gospođo Trupel, možete nam se pridružiti? I propongo, scusate ho saltato la cosa più importante zaboravila sam najvažniju stvar ispričavam se e, predlažem da vas izaberemo aklamacijom čestitam gospođo Trupel. a questo punto E, kandidatura za četvrtog potpredsjednika ili četvrtu e, potpredsjedniku. Gospođa Verhajen. Za EPP predlažem e, gospođu Mikaelu Šotlovatu. Dobro. Provjerili smo da je kandidatkinja Mihaela Šojdrova Eh, doista članica eh, odbora kultura i obrazovanje. Eh, njezinu kandidaturu istaknuo je klub zastupnika i ispunila izjavu o financijskim interesima. Dakle, gospođo Šojdorova, pristajete li obnašati ovu funkciju? Da, pristajem. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Budući da imamo samo jednu kandidatkinju, odnosno samo jednog kandidata za ovu funkciju, predlažem da gospođu Šojdrovu proglasimo četvrtom potpredsjednicom aklamacijom, te je molim da nam se pridruži. E, hvala lijepo. Pridružite nam se. Bene, completata la elezione della presidenza e vorrei suggerire di procedere con gli altri Predlažem vam da krenemo na sljedeću točke dnevnog reda. Trebali ste dobiti dnevni red za današnji sastanak. Na četvrta točka odnosi se e, na kalendar naših sastanaka do kraja 2014. godine. Dakle, odobrit ćemo taj kalendar, odnosno raspored sastanaka. Dakle, u vašem dosjeu trebali ste dobiti sve informacije i popis sastanaka koji su e, predviđeni, odnosno koje je e, odbor, e, prethodni odbor odredio. Ja vas molim da potvrdite taj popis. Dakle, ostaje nam još pet sastanaka od današnjeg dana do kraja ove godine. Slažete li se sa popisom ovih sastanaka? Jeste li primili na znanje datume? Želite li možda da nešto izmijenimo? Ne? U tom slučaju nastavljamo. prijedlog odnosno prijedlozi e, za e, sastanak za sastanke 2015. godine bit će podneseni koordinatorima e, i peta točka je razno, a to je zapravo, radi se o nekoliko informacija. Sljedeći sastanak odbora održat će se u Briselu 22. srpnja. Razmijenit ćemo mišljenja o proračunima, o proračunu za 2015. godinu. Dakle, 14.7. održat će se sastanak koordinatora gdje će se izabrati izvjestitelji i izvjestitelji koji će se baviti proračunom te će se donijeti kalendar donošenja proračuna. Zatim odbor će pismenim putem odobriti njihove odluke za cijelo ste upoznati sa kalendarom koji je utvrdio prethodni odbor. Ako nema nikakvih napomena ili opaski u ime predsjedništva, vam želim zahvaliti e, na svom radu koji ste e, obavili e, do sada i unaprijed na svemu onome što ćemo u budućnosti zajedno napraviti. Zahvaljujem također svim prevoditeljima i svima želim jako dobar i uspješan osmi saziv. Imamo zahtjev za riječ. E, gospodin Kjezos. molim vas koristite mikrofon. Hvala lijepo. Želim predsjedništvu puno sreće ja sam s velikim povjerenjem glasovao zato što vidim četiri žene i jednog muškarca u predsjedništvu. I nadam se da nećete biti grubi prema ovom pripadniku muškom roda i da ćete mu dozvoliti da iskaže svoje mišljenje. Prije 30 godina bio sam postao sam zapravo član Europskog parlamenta i volio bih znati koje su nadležnosti našeg odbora. Trebali bismo odatle krenuti na demokratski način. Trebali bismo znati koje su naše nadležnosti, koji je sadržaj našeg rada, a zatim glasovati. Ali nije važno. Ja vjerujem da vi znate koje su nadležnosti našeg odbora. Jer mi sada pokrivamo neke stvari koje prije nismo pokrivali. Prije smo imali puno više autonomije u našem odboru. E, je li to i sada slučaj? Da ili ne? To bih volio znati. Ja sam siguran da vi dobro poznajete e, sadržaje, ali bih htio dobiti neku informaciju o ovom pitanju. Dakle, o pitanju naših nadležnosti. Koji je naš mandat? Kakvu autonomiju mi imamo? Imamo li je? E, spram odbora i u odnosu prema Europskom parlamentu, samom Europskom parlamentu koja je naša autonomija vizavi predsjedništva Europskog parlamenta? Dragi kolega, mogu samo djelomično odgovoriti na vaše pitanja. Prije svega zato što imamo jako malo vremena na raspolaganju i zato što nakon našeg sastanka uslijedit će konstituirajući sastanak jednog drugog odbora. Najprije bih htjela odgovoriti na pitanje vezano za spolnu ravnotežu. Naravno da nećemo uspostaviti žensku hegemoniju. Znamo kakva je uloga muškaraca u povijesti i jamčimo ravnotežu u tom smislu, a zatim tu je i političko pitanje i administrativno pitanje koje uređuje naš stav spram drugih, dakle našu poziciju spram drugih odbora i spram parlamenta. Dakle, postavili ste jedno vrlo provokativno inteligentno pitanje. E, u razdoblju koje slijedi imamo više nadležnosti e, koje nam je e, osigurao Lisabonski ugovor. Imamo dakle nove nadležnosti koje su vezane e, za područje e, suradnje e, s politikom mladih i ostalim politikama na europskoj razini. Naravno, imat ćemo priliku dubinski raspravljati o svim ovim pitanjima. Ja vjerujem da ćete i vi željeti sudjelovati u tim raspravama, ali vrlo uskoro ćemo vidjeti koji je stvarni perimetar, odnosno stvarno područje e, naših nadležnosti. U svakom slučaju zahvaljujem vam na pitanju, ovime završavam, e, ovime zaključujem sjednicu i želim vam ugodno poslijepodne.